Gospođo Mogherini, imate riječ e, za zaključnu izjavu. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče, ispričavam se, ja koliko znam sam bila jedina u saslušanjima koja nije dostavila ni vama niti prevoditeljima jedan napismeni govor e, E, I možete sada zamisliti koliko malo toga imam pripremljeno za zaključnu izjavu. Dakle, bit ću vrlo kratka i reći ću samo da vam doista srdačno zahvaljujem na ova tri sata i nešto koja ste mi posvetili i koja su mi bilo e, vrlo dragocjena kada je riječ o pripremi za ovaj posao ako tako odlučite i kada je riječ o stjecanju većeg znanja i poznavanja vaših stavova i prioriteta. Mislim da naša suradnja doista može biti doista korisna. Iznenađuje me da nitko nije postavio pitanje o odnosu koji će imati sa ovim odborom, sa parlamentom. Evo, iskoristit ću priliku da kažem nešto o tome, već e, mnogo toga stoji u mojim e, pismenim odgovorima na e, vaša pitanja, ali naglasit ću da ću nastojati biti što prisutnija u vašem radu i također E, treba se nalaziti i e, ex facto i post facto. Mislim da trebamo se sastajati i prije e, misija i razmatrati također i zajedničke vizije. Spomenuli smo već zajedničku viziju. Naravno, svaka institucija ima vlastiti legitimitet i ulogu, ali mislim da bih ja vrlo rado podijelila svoje mišljenje s vama i također i u početku i u nastavku naših e, radova. Također bih e, rado e, posjetila i sastanke specijalnih odbora. Znam da imate neke nedoumice u vezi sa pristupom informacijama. Mislim da na tome možemo raditi vrlo pragmatično, ali i strukturirano. I također osvrnut ću se na neka e, pitanja o sustavu prijenosa ovlasti. To nije pitanje koje je bilo postavljeno, ali osvrnut ću se na to. U razgovoru sa gospodinom Junkerom i sa povjerenicima zaključili smo da će moj pristup e, biti taj da ću zamoliti gospodina Hana i druge povjerenike da vrozmo moje ovlasti pred ovim odborom, dakle na temelju sadržaja, ne toliko kalendarski. Dakle, sve ćemo raditi strukturirano i ja ću vrlo rado podržati inicijative u smislu parlamentarne diplomacije. Ja sam se time dosta bavila i to vrlo cijenim. I u ovom kontekstu bih vas također zamolila ako postanem visoka predstavnica da doista zajedno prođemo taj proces kako bismo što bolje iskoristili njegove prednosti. Osim toga, ako sam dobro shvatila, vi cijenite također i razmjenu mišljenja sa voditeljima delegacija, sa posebnim predstavnicima i naravno ja bih to rado i dalje promicala zato jer je važno uspostaviti veze i nastojati da te informacije budu dostupne odboru u smislu političkog izvješćivanja. Dakle, trebamo imati jednu zajedničku strukturu rada. Na početku samo spomenula, mislim da jes treba ostati e, srž naših e, djelovanja svih europskih institucija i po time se misla naravno i na Europski parlament. Također, na kraju bih rekla da je ova rasprava večeras pokazala da su izazovi veliki. U prvoj rečenici sam rekla da nakon odluke vijeća krajem kolovoza sam svjesna činjenice da će izazovi koji nam predstoje biti ogromni i svakog dana uviđam da su oni sve veći i veći, čak možda i više nego što sam očekivala, ali mislim da evo, imamo pet godina da radimo na tome i mislim da se trebamo zadati ambiciozne ciljeve, uvijek ih možemo smanjiti na putu, ali uvijek na početku moramo biti ambiciozni. I mislim da e, timskim radom e, s doprinosima s različitih strana Europske zajednice možemo u tome uspjeti kao iz uz e, dobre radne metodologije među nama i također zahvaljujući i dobroj političkoj volji i vodstvu nadam se da ćemo moći ostvariti neka od ovih obećanja koje smo spomenuli večeras. E, u svakom slučaju Nadam se da ću surađivati s vama i računam na vašu potporu. Kao što sam rekla, to nije obveza, to je politički interes, zato jer znam da i vi u parlamentu također držite do ovih stvari koje sam je rekla kao što i ja držim do njih. Mogherini, Gospođo Mogherini, kolege i kolegice, zahvaljujem vam. Mislim da smo imali dosta preciznu, preciznu, precizni kratak sastanak eh, na kojem smo mogli izrazati razna mišljenja. Zahvaljujem vam isto tako i to što ste se pismeno izjasnili što ste sada usmeno rekli da potvrđujete da ćemo da možemo poboljšati suradnju između vas i Europskog parlamenta i tu se sigurno radi o tome da osim e, mogućnosti nadzora koje imamo, da imamo i mogućnost ex ante konzultacija kada se radi o strateškim dokumentima i o drugim važnim odlukama, da imamo dakle razmjenu informacija, da imamo pitanje važnih dokumenata i tako dalje, velikih dokumenta kako kako, što, kako smo to već jedan put raspravili među nama. Mislim da isto tako pitanja koje se tiče strukture SVD-a koje smo spomenuli da je isto tako vrlo važno i te dogovore koje smo ostvarili da naravno sada moraju biti provedeni i da moramo provjeriti u kojoj mjeri oni odgovaraju. Ono što smo rekli, na primjer, kada se radi o ovoj strukturi e, po tri trećine za Europsku službu djelovanje, kada se radi o pitanjima vezanim uz smanjenje broja nacionalnih stručnjaka, pitanje posebnih predstavnika. Tu smo isto tako se već prije osvrnula na to. Isto tako, to je povezano sa pitanjima upravljanje krizom i brzog odgovora. I moćemo raspraviti u tome na temelju vaših odgovora, te ćemo moći tako postići učinak sinergije, jer imamo tu kombinaciju komisije, vijeća, parlamenta i Europske službe za vanjsko djelovanje i da tu možemo i moramo ostvariti takve učinke sinergije. Da razvijemo veći timski duh između tih institucija, vaša spremnost da se aktivno smatrate isto pod predsjednicom komisije, mislim da je to važna odluka. To ima zatim i posljedicu da možemo oblikovati sastanke unutar vijeća i vrlo mi je drago što ste se o tome izjasnili. Što se tiče proračunskih pitanja, Govorilo se o modifikaciji nacionalnih regulativa i kako će se te mogućnosti bolje koristiti uh, u okviru naših financijskih instrumenta jer su naša pravila kad kad prebirokratski orijentirana. Stoga vam srdečno zahvaljujem što ste bili spremni na to da vam postavimo pitanja, što ste uspjeli odgovoriti na sva naša pitanja, mislim i nadam se da će se iz toga razviti suradnja ukoliko cijela komisija bude u ovom obliku prihvaćena, da ćemo moći ostvariti dobru suradnju. Sutra jutro u 9 sati imamo sastanak proširenog predsjedništva i tu ćemo se baviti sa pismom kojeg moramo izraditi kako bismo vas procijenili. Hvala vam što ste odgovarali naše pitanje. Želim vam ugodno večer.